As usual, the meeting file is available electronically via the e-meeting application, and this meeting will be, or it's already, web streamed. Uh, to um, uh, Prva tema o kojoj ćemo danas razgovarati jeste povratno izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Dakle, imamo E, dva fajla s vijećem. E, prvi je o postojanim organskim onečišćivačima. 19. veljače treći i posljednji informativni trijalog o postojanim organskim očinšivačima se e, održao i napokon smo došli do privremenog e, sporazuma o čitavom zakonodavnom tekstu. E, glavna stvar o kojem smo govorili jesu, o kojoj smo govorili su granice tvari u četvrtom i petom prilogu te instrumenti izmjene. I prijedlog komisije je odobren od strane parlamenta. Dakle, tu je riječ o delegiranim aktima koje će se donositi radi izmjena, a s druge strane strane mm, će se dakle kada je riječ o razinama one će se usvojiti putem uredbenih akata. Dakle ovaj sporazum je usvojen u okviru trijaloga i dakle granice koncentracija će biti definirane u prilogu. Dakle 22. veljače smo, smo slali tekle tekst ide koreperu, a e, sljedeći srijedu mi ćemo glasovati. I nadamo se da ćemo u travnju moći glasovati o ovom failu na e, plenarnom zasjedanju. A drugi fail e, je utvrđivanje emisijskih normice od za nova teška vozila. Parlament e, i vijeće uspjeli su u ovom smislu doći do sporazuma vezano za sva otvorena pitanja. Konačni dogovor koji je usvojen u ranim i jutarnjim satima e, imao je sljedeće glavne elemente kao dio kompromisnog paketa. Dakle, EMS. Vijeće se složilo za dodavanje EMS-a u članak 13. To je revizija koja se e, temelji na uvodno izjavi 34. Zatim preko, pre, prekomjerne emisije parlament je prihvatio četiri tisuće

no e, to će se morati e, ponovno razmotriti tijekom revizije u 2022. godini, odnosno kada se budu revidirali e, rezultati koje je postigla Europska unija u okviru Pariškog sporazuma. Također imamo i sistem referentnih vrijednosti koji je dogovoren oko 2%. I napokon Eh, definicija parlamenta eh, za teška vozila koje se ne eh, koje se ne bazira na nominalnim brojkama je prihvaćena. Dakle, 22. veljače sastat se Koreper a o tome ćemo još dodatno razgovarati 27. veljače i nadamo se da ćemo na e, plenarnom zasjedanju u travnju, drugom plenarnom zasjedanju u travnju moći glasovati ovom failu. Sljedeća točka dnevnog reda jest e, zajednička rasprava vezana za tri različita prigovora vezana za genetski modificirane organizme. Najprije ćemo dati su izvjestiteljima riječ. Mm, što se, kao što smo se dogovorili, prva će biti gospođa Eleonora Evi. Izvolite. Thank you, chair. Hvala predsjedatelju i mi smo dakle sada u raspravi vezano za uh, prigovor e, o genetskom modificiranom kukuruzu koji komisija želi staviti na tržišta. I e, u ožujku ova, ovaj tri ova tri prigovora će broj prigovora donijeti, e, dakle, dovesti do 34 pregovora. Dakle, komisija i dalje omogućava e, GMO za hranu i hranu za životinje. Unatoč e, parlamentu koje je izravno izabrano od europskih građana i unatoč parlamentu što uporno govori ne i unatoč činjenici da nikada nije bilo kvalificirane, e, kvalificirane većine država članica koje su bile za stavljanje ovih GMO-ova na tržište. Osim toga imamo dvojbe vezano za znanstvenu procjenu GMO-a i smatramo e, da te procjene nisu u potpunosti uvjerile europske građane da su ovi proizvodi sigurni za potrošnju. E, tako da samo govorim sada o nekoliko naših dvojbi. E, sva tri genetski modificirana kokoreza su tolerantna i na glifozat ili na glifozinat. Zatim se tu postavlja pitanje karcegonosti glifozata koji još uvijek nije riješeno i parlament je nedavno pozvao da se pokrene mehanizam sa, dakle znanstvenog, znanstvenog savjetovanja vezano za karcinogen, vezano karcinogena svojstva ova ove tri vrste kukuruza. Upotreba glufozinata u Europskoj uniji više nije odobrena budući da je toksična. No komisija unatoč tome i dalje, dalje odobrava e, korištenje GMO-a za e, ljudsku potrošnju. Dakle, može se očekivati da će sve ova tri e, genetske modificirana kukuruza biti izložena većim dozama glifozata i glifozinata, što će vrlo vjerojatno dovesti i do veće razine rezidua iznenađujuće rezidue i njihove moguće e, interakcije sa genetski modificiranim kukuruzom nisu analizirane u okviru procjene rizika EFSA i upravo zato naša rezolucija poziva na potpuno integraciju procjene rizika a primjene ovih komplementarnih primjene, to jest rizika komplement, procjene komplementarnih rizika korištenja a, ov, E, ovih, triju vrstu kukuruza. E, mi naravno želimo e, osigurati da evropske građani budu sigurni i da se ne izlažu ovakvim toksičnim reziduama. No znamo da je maksimalna razina rezidua ne uzima u obzir i kumulativni učinak korištenja dvaju ili više herbicida. 2015. godine EFSA je također zaključila da za neke pesticide, uključujući glifosat, broj maksimalne razine rezidua koji je izvješten, koji je bio e, notificiran, bio je ispod onoga što bi statistički predstavljalo sigurno korištenje. U višegodišnjem kontrolnom programu Europske unije za 2019. 2020. i 2021. godinu koji, se, koji je trenutno na snazi ne postoji obveza za države članice da testiraju za glufozinet, a ne za rezidue e, glifozata. Prošli tjedan, kada smo glasovali o direktivi za održivu upotrebu glifozata, parlament je pozvao da se poveća kontrola uvezene hrane koja se tretirala herbicidima koji su zabranjeni u Europskoj uniji, kao što je glufozinat. I sada vas ja pitam, što će komisija učiniti po tom pitanju? I napokon, vezano za ovaj treći prigovor, BT11, MIRI 62, MIRI 162 i različite kombinacije. Dakle, što se toga tiče, ovdje imamo dvojbe vezano za manjinsko mišljenje koje je objavio gospodin Jean, dr. Jean. dakle, manjinska mišljenja su relativno rijetka i one se objavljuju tek kada jedan manji dio panela ima različito mišljenje od većine. Naime, insecticidal properties may increase the allergenicity of Pokazalo se da da se u ovim slučajevima alergeni mogu pojaviti i povećati i manjinsko mišljenje tvrdi da EFSA ne koristi prikladne testove kako bi identificirala ili kvantificirala te dodatke u ovom genetskim modificiranom kukuruzu. Manjinsko mišljenje također zaključuje da je nemoguće razjasniti ulogu genetski modificiranih organizama u sve većim rizicima koje predstavljaju alergeni, niti je moguće u potpunosti zaštititi potrošače koji su možda, koji su možda izloženi riziku. Svakako je važno razmotriti povezanost ovih organizama sa eventualnim alergijskim reakcijama i komisija to ne može zanemariti. Hvala lijepo. U ime e, SID-a Gospodin Kalenbach. Dobar dan, ja ću danas govoriti u ime Gion Balasa. Prije svega želimo reći jedan opći komentar ovim prigovorima koji se odnese na GMO. Tijekom posljednje tri godine svi naši prigovori su velikom većinom izglasani u parlamentu. Ti su prigovori bili podneseni od strane tri velikih političkih klubova GUE, Zeleni, e FDD, SD. I također Trebamo se sjetiti da je većina EPP-a glasala za amandman koji zahtjeva od komisije da revidira svoj prigovor e, koji se odnosi na stavljanje GMO-a na tržište. Naš prigovor ostaje isti, to jest naš cilj ostaje isti, a to je da ne želimo imati genetski modificirane organizme e, i ne želimo ih stavljati na tržište e, dok e, komisija ne iznese e, novi prijedlog koji će uzeti u obzir mišljenje većine i zabrinutosti većine. To je pitanje demokracije. Ovi prigovori su također način da se osigura poštivanje odabira parlamenta. Dakle, ovi prigovori nemaju drugu svrhu ne osim primjene načela opreznosti i također se mora e, poštovati načelo e, transparentnosti i demokratskog procesa kako bismo zaštitili Europu te njezine građane. E, mi se ne slažemo sa nacrtima mjera i ne slažemo se sa prijedlozima komisije vezano za delegirane i provedbene akte. Kao što i kao i kod prethodnih prigovora, mi smatramo da bi komisija trebala priznati da postoje tu ozbiljni problemi vezani za demokratski legitimitet i za demokratski legitimitet kada je riječ o donošenju odluka. I komisija i dalje, unatoč suprotnim mišljenjima, nastavlja predlagati i odobravati stavljanje na tržište GMO-a ne uzimajući obzir mišljenja odbora i mišljenja koje su se izrazilo u okviru trijaloga. Dakle, mm, BO6O DO6O se pokazao kao osobito problematičnim genetskim, genetski modificiranim organizmom. Dakle, is taken up in the gut of target organism, in this case larvae of the corn rootworm interfere. Radi se o genetski modificiranim organizmima koji su se pokazali kroz testiranje herbicida i insekticida veoma problematičnima. EFSA e, je ograničila svoje procjene na samo potencijalne rizike koje predstavljaju hrane i hrane za životinje u a, prehrambenom lancu. Dakle, ovo je najbolji primjer strategije. Ako nešto ne tražimo, nećemo ga ni naći. Što je u skladu sa postojećim zakonodavstvom? Što više, ovaj GMO je otporan na glifozat, a pitanje glifozata još uvijek je otvoreno. Što se tiče BO6O244, stavljanje na tržište ovih proizvoda je također veoma dvojbeno. Radi se o prigovoru o BT 1.1, MIR162, 1507, GA21 i podkombinacije BT11, MIR162 1507. Dakle, podnositelj zahtjeva nije podnio, nije podnio studije i nije objasnio zbog čega je potrebna procjena rizika. EPSA je tu zatvorila oči. Manjinsko mišljenje je usvojeno i smatra smatra se da je neprihvatljivo da se e, ispitivanja ovih triju podkombinacija e, provode, a da se e, istovremeno nisu dali nikakvi podaci Što više, manjinsko mišljenje kaže da studije pokazuju kako su NUS, e, dakle sporedni e, učinci ovdje se e, pokazali i da neki beta proteini mogu imati dvojbena svojstva, što znači da mogu povećati elogenost drugih proteina sa kojima dolaze u kontakt. U svakom slučaju, manjinsko mišljenje je zaključilo da nisu uočeni neželjeni efekti gdje se pokazuju beta proteini i da ih e, ne mogu obuhvatiti toksikološke studije koje se trenutno provode e, radi procjene sigurnosti e, GMO biljaka, zato što jednostavno ne postoje prikladni testovi za takvo što. Zbog manjka podataka za ove tri podkombinacije, rizik BT proteina i rizik mogućih kumulativnih efekata na imunosustav Dakle, to se ne, dakle, zbog toga rizici se ne mogu isključiti. I ne možemo u potpunosti biti sigurni kakav je e, rizik e, vezan za alergene reakcije ovih GMO organizama. Ove tri e, kombinacije su otporne na herbicide. I jako je važno provesti i tu procjenu rizika. The impact of spraying GMIs with herbicides has therefore not been assessed. We call on the... Mi pozivamo komisiju da a, ne odobrava a, nikakve podkombinacije osim ako nije a, od strane EFSE dobila pro, vrlo temeljitu, temeljitu procjenu i ako nije dobila sve podatke koje, podnosi, koje donosi podnositelj, podnositelj zahtjeva.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 Sljedeći izvjestitelj sjeni, gospodin Fjellner, izvolite. Najviše hvala, hvala vam na ovom sažetku. Evo idemo iz početka i možda ću se malo ponavljati, ali ja, bavili smo se ovim već u nekoliko navrata. Dakle, kada radimo ove prigovore, glavni cilj jest da napravimo dvije stvari. Dakle, da provjerimo da li je komisija prekoračila svoj mandat eh, temeljem osnovnih eh, E, pravila. Znam da nitko od prigovaratelja nije to tvrdio. A drugo je, treba provjeriti da li je komisija saslušala ne savjete i vidim da e, je glavna kritika došla iz tog smjera. Bit ovoga svega jeste da ni to ne stoji, jer e, panel je došao do zaključka da su ovi sovi kukuruza da je poštuju i ljudsko zdravlje i okoliš. Imamo najzahtjevnije zakonodavstvo na svijetu, imamo e, najrigoroznije i najbolje znanstvene evaluacije na svijetu, ali to izgleda nije dovoljno. Meni je jasno da vi ovdje stvarate argumentaciju govoreći da je ovo napravljeno tako da će biti otporno na glifosat. I o glifosatu smo imali rasprave, ali treba znati da to nije zabranjen proizvod danas u Europi. Znam da neki to žele zabraniti, ali je teško zabraniti nešto samo zato što je povezano uz nešto drugo što nije zabranjeno. I onda govorimo o razini rezidua. No, imamo i zakonodavstvo, odnosno pravila i za rezidue i ako je išta treba biti usvojeno, odobreno, onda mora zadovoljiti to pravilo razni rezidua. Dakle, govorimo o tome da se promijeni to pravilo, a ne da zabranjujemo nešto što treba biti odobreno. Moram reći, ponavljam se, ali ću se ponavljati dokle god vi budete ponavljali svoje, po mom mišljenju, smiješne prigovore, a dakle ponavljam da postoji velika stopa licemjerja i doista počnete zvučati poput onih koji nije ču klimatske promjene. Dakle, postoji znanstveni konsenzus ne samo oko klimatskih promjena, već i oko e, genski modificiranih e, e, organizama koji nisu lošiji od tradicionalnih. Dakle, ovdje imate manjinu znanstvenika koji kažu da se ne slažu s takvim konsenzusom. I da, to sam već i ranije čuo i o klimatskim promjenama. I stvarno jako počnete zvučati kao i ti skeptici. Dakle, ovo trebamo nazvati pravim imenom. Ovdje se ne radi o kampanji protiv genetskim e, modificiranih objekata, već e, o, nečemu što se protivi znanosti, znanstvenim nalazima. to je velika, jako neprihvatljivo. Hvala, gospođa Dele, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, bit ću kratka. Čuo sam da se priziva na načelo predostrožnosti, a, treba znati da načelo predostrožnosti je namijenjeno proporcionalnosti i ovisno o rizičnosti treba predostrožnost biti srazmjerna. Dakle, načelo predostrožnosti ne podrazumijeva nedjelovanje, to treba biti jasno. Ja bih htjela da se jednako e, jednakom, s jednakom energijom protivimo e, GMO-ima kao što se prodaje, e, protivi i e, tržišnim sporazumima, dakle da se meni su ove rasprave jako hm, čudne. Kolega Fjernel, Fjellner je u potpunosti sažeo ono što sam htjela, što ja mislim. I, jer ako ne želimo GMO u Europi, onda nemojmo se praviti, recimo jednostavno da ne želimo tako što, ali ne smijemo dopustiti milijunima tona GMO-a koji se proizvode koristeći tvari koje nisu dopuštene da dolaze na naše tržište i da se time hrani e, životinje kojima se mi hranimo kasnije. Hvala, gospođa Juso sada ima riječ. Hvala, najviše hvala. Ja želim podržati gospodina Fjellnera i gospođu je To je doista licemjerno zabraniti GMO, jer nitko nije mogao dokazati da postoji štetan učinak e, po zdravlje ili bilo što drugo. Mislim, stalno se o tome govori. No, evo ovdje kada govorimo o GMO-ima, ulažu se prigovori. Da nema soje iz Amerike, GMO, ne bismo mogli niti hraniti stoku u Europi. Hvala gospođa Gerling. Da, hvala, evo ja slažem s gospodinom Filnerom danas, dakle već smo se ovim bavili i ništa se u biti ne promijenilo osim, a čestitam pregovaračima počinju potkrepljivati svoje stave nekim znanstvenim riječima, pojmovima, ali to ne zvuči ništa bolje. <laughs> U biti samo zvuče očajnije. Ovdje se radi o jasnom lovu na vještice. protiv e, tih proizvoda i oni koji ih koriste premda su ti proizvodi dopušteni u Europskoj uniji i koristeći korištenje pojmova poput karcinogenost, glifosata i slične stvari. Znate, došli smo do zaključka i u parlamentu i širom Europske unije, došli smo do zaključka da tu nema karcinogenosti, dakle, glifosat nije karcinogen? Da jest, ne bi bio pušten u promet. A, čuli smo i za glufozinat. Dobro znamo da su Francuzi zabranili glufozinat, ali nema nikakvih e, dokaza da bilo koji od tih proizvoda može biti na bilo koji način odgovoran za karcinogenost posredstvom e, ovih GMO-a. Samo zato što se navodno eto, koriste tijekom prskanja. Ne, ne postoji nikakve dokazi za to jer e, suprotno ne bi mogli proći E, jako strogi postupak e, odobravanja proizvoda koji imamo u EU. Dakle, meni se čini da ovdje imamo brkanje svih mogućih načela, među kojima i e, načelo predostrožnosti koji za koji jasno stoji u temeljnim ugovorima Europske unije da se može pozivati na to načelo kada nema dovoljno znanstvenih dokaza. To ne radi se o tome da evo, vi ste kao osoba zabrinuti, ali ovdje imamo više nego dovoljno dokaza i nema proizvoda za koje ima više e, znanstvenog rada i propitivanja e, kao što su ovi proizvodi. Ja sam spremna razumjeti ljude, ali ovdje ako imamo neke predrasude prema njima, onda imate pravo na to, ali nemojte onda to pretvarati u znanstveni diskurs. Potpuno se slažem s kolegom Fjelnerom, i rekla sam to više navrata. Imamo znanstvene dokaze, konsenzus znanstvene zajednice glede korištenja proizvoda. Imamo znanstveni konsenzus i oko stvari kao što su klimatske promjene. i ne priliči da se koristi taj znanstveni materijal u jednom slučaju, ne u drugom. Dakle, ja neću glasati za ove prigovore. Neš, hvala. Sada komisija ima riječ, gospodin Berend. Hvala vam, predsjedatelju. Dopustite najprije da kažem da zamjenjujem gospođu Šantel Bruči, koja je načelnica odjela za biotehnologiju DG zdravlje i e, sigurnost hrane koja je nažalost e, bolesna. Dakle, hvala vam što nam pružate priliku da reagiramo na ove zahtjeve. Kao što je rečeno, ova tri prigovora tiču se korištenja modificiranog kuruza za ljudsku istočnu hranu, a ne za e, usjeve. Najprije želim reći da su svi postupovni koraci u zakonodavstvu GMO e, ispoštovani. EFSA je napravila jako sveobuhvatnu analizu rizika za ova tri nova GMO-a kukuruza i došli do pozitivnih zaključaka glede potencijalnih učinaka na ljudsko, ljudsko i životinjsko zdravlje te okoliš. Što se tiče zabrinutosti o procjeni rizika EFSA, želim reći da je EFSA provela svoju ocjenu rizika sukladno sa zahtjevima adekvatnih e, regulacija i provedbenih e, regulacija i temeljem smjernice i e, stručne literature. Države članice su potpunosti primile na znanje EFSIN zaključke. EFSA je postavila sva nužna pitanja i zaprimila odgovore kako bi mogla provesti analizu ovih GMO kukuruza. Želim također naglasiti da se ovdje radi o integralnom e, dijelu znanstvenog istraživačkog rada EFSINog panela. Također manjinsko mišljenje ne tiče se e, tiče se podkombinacija, a ne e, glavnog, glavnog genetski modificiranog kukuruza. Također želim naglasiti da su svi drugi stručnjaci EFSI-no GMO panela nisu se složili s tim eh, izdvojenim mišljenjem i došli su do pozitivnog zaključka o trima podkombinacijama koristeći metodologiju eh, i ocjenu ESA eh, e, je također se bavila i javnim komentarima I temeljem svih tih e, analiza komisija je došla do zaključka da treba dopustiti ova tri GMO kukuruza. Ovo se sukladno s ciljevima iz e, regulative i e, općeg zakona o hrani. A istovremeno se jamči učinkovito funkcioniranje unutarnjih tržišta odluke e, su glasane 14. E, siječnja. Hmm. Sukladno sa pravilima komitologije, komisija će predstaviti nacrt odluke e, žalbenom odboru 22. veljače. Što se tiče brige za proizvode zaštitu biljaka, na koje su otporna ova 3 gmo i dakle maksimalna razina rezidua. Ispuštovane su sve regulative. Naravno, GMO mora poštovati definiranu maksimalnu razinu rezidua no autorizacije GMO nisu povezane uz odobrenje herbicida i nisu povezane uz određivanje maksimalnih razina rezidua. Što se pak tiče e, komentara gospođe Dalije o tome da rezidue u glifozatu i glifozinatu e, u kuruzu nisu pod nadzorom, mogu potvrditi da te kombinacije nisu u, unutar e, zajednice koja se kontrolira jer kukuruz nije na popisu naj e, proizvoda koji se najviše e, troše u EU, no komisija je preporučila da se to uključi u nacionalne e, programe za nadzor koji dopunjuju program nadzora Europske unije. Mogući utjecaj herbicida na sastav usjeva koji su otporni na herbicide su uzeti u obzir jer takvi usjevi se prskaju tim proizvodima i to može imati utjecaja na promjene agronomske i fenotipske sastava. Tu bi trebalo možda e, od slučaja do slučaja napraviti e, analize. Što se tiče usjeva GMO-a u trećim zemljama, odluka da se tako što dopusti da se koriste herbicidi je suverena odluka i isključiva odluka trećih zemalja i to to se ne može uređivati u okviru zakonodavstva Europske unije. Komisija je predstavila prijedlog kojim se državama članicama omogućuje da smanje uvoz krmiva na svom teritoriju, no to, taj prijedlog je odbačen od strane parlamenta i eh, radujemo se budućim razgovorima eh, sa parlamentom vijećem. Komisija je predložila e, inicijativu za e, povećanje transparentnosti u OFC i vijeći parlament su nedavno došli do e, načelnog dogovora koji očekujemo da će biti službeno potvrđen narednih tjedana. Dakle, zaključno dopustite da kažem da nema nikakvog razloga da se povuku ovi odluke jer su svi, sve etape odobrenja ispoštovane i ovlasti komisiji komisija se država svojih ovlasti. Što tiče e, nadzora, parlament e, se, ima pravo da provjeri da li se provi, e, da li smo prekomjerno djelovali, a to nije slučaj i toliko što se toga tiče. Hvala. Thank you very um, hvala. Informiram odbor da ćemo glasati o ovim prigovorima kasnije tijekom dana kroz sat vremena, više manje. Očekujemo, dakle, ako bude usvojeno na odboru, da se glasa o tome na prvom plenarnom zasjedanju u ožujku. Sljedeća točka su drugi prigovori o aktivnim tvarima, među kojima i tjakloprid. Najprije dajem riječ e, su izvjestiteljima. Silvi Goda je prva, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. prid je neonikotinoid koji se koristi u intenzivnom intenzivnoj poljoprivredi koja je izravno odgovorna za povećanje smrtnosti pčela i oprašivača. Ta tvar je sve kontroverznija. Francuska i Belgija su čak zabranili korištenje toga. No, komisija je bez mišljenja Europskog parlamenta odlučila produžiti njegovo korištenje još godinu dana i istovremeno se produžava i agonija pčela. Dakle, već četiri godine se e, EFSA obnavlja, e, odgađa revaluaciju. Reavaluacija će biti obnovljena za dopuštena još godinu dana, a štetnost, e, kao što vas posjećamo ovdje, e, te tvari je potvrđeno od strane dviju zemalja Francuske i Belgije. Još gore, do toga dolazi prije što parlament, e, Europski parlament iznosi svoje mišljenje prije autorizacije jer naš zajednički prigovor neće imati obvezujućih učinaka. Naime, komisija je već objavila to dopuštenje produženja e, u dogovoru s vijećem. Dakle, komisija će odobriti korištenje aktivne tvari protiv e, mišljenja demokratski zabranog e, parlamenta u slučaju da naš prigovor bude usvojen. Tome treba dodati i skandaloznu nesposobnost komisije da očuva bioraznolikost Europske unije. Imamo još jednu godinu nelojalne konkurentnosti za poljoprivrednike u Francuskoj i Belgiji koji su za razliku od drugih država članica Europske unije odlučili prestati koristiti tu tvar. Tako, e, francuski, belgijski e, poljoprivrednici koji su zabranili e, korištenje prida od 1. rujna 2018. neće koristiti taj proizvod, ali će u maksimalno koristiti utjecaj tvari iz E, drugih zemalja gdje se ono koristi. Ova, ne, ova tvar e, je ubojica pčela i molim vas, e, do, ja imam prigovor koji je podržao pet kluba zastupnika našeg parlamenta i treba to podržati. Hvala. Najprej hvala sljedeći govornik iz kluba zastupnika SND-a, gospođa Kadenbach. Izvolite, imate riječ. Evo, ovog puta ćemo to učiniti jednostavnije. U potpunosti se slažem sa riječima svoje prethodnice. Najpša hvala. Sljedeća u ime Aldea, gospođa Rist. Hvala predsjedniče. Dakle, ovaj prigovor koji ulažemo i koji su supotpisujem ima za cilj da se proširi dakle, zabrane neonikotinoida, da e, e, ubojice pčela za koje znamo. Dakle, ovo je treće produženje u tri godine koje se radi bez analize njegove štetnosti jer samo postupak obnavljanja dozvole e, to zahtjeva. No, mišljenje znanosti se uveliko promijenilo i radikalno promijenilo od 2005. dakle kada je taj to dopušteno prvi put. Dakle, citotoksičnost, neurotoksičnost, genotoksičnost, e, europski repertuar e, pesticida smatra ga e, endokrinim disruptorom. Govori se o kancerogenoj tvari, toksičnoj za reprodukciju i ANSES, e, francuska agencija, u izvješću iz 5. mjeseca 2018. E, traži zahtjeva da se to maksimalno svede na minimum njegovog korištenja. i to je napravljeno, kao što je to rečeno. Dakle, napravljeno to u Francuskoj. Francuska je u rujnu prošle godine to e, odlučila nakon što su regije Brisela i Valonije isto zabranile. Dakle, kod nas su tekstovi jasni moramo imati visoku zaštitu ljudskog i životinskog zdravlja i našeg okoliša naravno i taj cilj e, poštuje sve stavke, dakle načelo predostrožnosti ovdje mora biti prevalentno kako nastaviti koristiti tu tvar za koju znamo koliko je štetna. Dakle, to nije poruka koju želimo danas poslati, uputiti Europljanima. Hvala. Evo, ako se nitko više ne javlja za riječ, evo ponovno dajem riječ komisiji. Izvolite, gospodine Berend. Hvala lijepo U istinu, uredba na koju se ovdje referiramo je već usvojena 31. siječnja i objavljena je 5.2. Govorimo e, o uredbi iz 2019. 167. Tu se govori o ranijim odobrenjima koja su istekla između 28.2. i 30.4. E, I to je nužno. Sprečavam se. Ali mislim da je došlo do neke greške. I gospođa Grling se želi još jedan puta javiti za riječ. Pa molim vas, ispričavam se, ali prvo ćemo njoj dati riječ, a onda se vi možete opet e, javiti za riječ izložiti na vašu prezentaciju. Hvala lijepa na razumijevanju. Sada dajem riječ gospođi Gerling. haven't supported uh, this objection and won't be supporting it, so I'll be very brief, but I do think that that voice needs to be heard because this is not Mislim da ovo nije nešto o čemu smo jednoglasno odlučili. Samo bih htjela reći da ta riječ neonikotinoid očito ima negativne konotacije za veliki broj zastupnika, ali ipak njihova dužnost e, da se pozabave tim e, individualnim tvarima koje se tu spominje, jer su one različite, koriste se na različite načine, na različite načine funkcioniraju. Dakle, evo, Opće ne moramo ni razgovarati o ovom prigovoru. Gospođa godin bi trebala shvatiti sustav prije nego što uopće govori toliko u ovom odboru. Ovo je prigovor na provedbeni akt. I stoga se tu uopće ne radi o tome da se ignorira parlament, već se radi o tome da se zna kako uopće ovaj parlament funkcionira. Tu se čisto radi o činjenici da obnavljanje, odnosno ta odluka se nije donijela zbog sustava koji smo mi priznali, jer mi imamo naše vlastito izvješće o e, pesticidima i isto tako glavni zakon o hrani. Sad želimo e, poboljšati taj ukupni sustav i nadam se da to neće doći do prevelikog zastoja i da ćemo sad to uspjeti pokrenuti. Dakle, sve to znači da je došlo do odgode e, ne zbog proizvođača tog proizvoda. U skladu sa člankom 17 e, e, ako oni nisu krivi onda imaju pravo na produženje. Uopće se ovdje ne radi o daljnjih deset godina, već da moramo imati jedan sustav koji nam dozvoljava da se donese odluka. I činjenica da su Belgija i Francuska to zabranile, to ne znači da bi mi to svi trebali zabraniti. Oni imaju svoje vlastite političke interne razloge zašto su to učinili. Ja mislim da je razumno prigovoriti i dozvoliti da počne novi sustav funkcionirati i da se dobro proanalizira ovaj proizvod. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sad se evo možemo vratiti komisiji. Možda možete nastaviti tamo gdje smo vas prekinuli. Ispričavam se na tome, ali čuli smo onaj prvi dio. Dakle, možete molim vas nastaviti tamo gdje ste stali. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ne, nemam nikakvih problema s ovim prekidom u stvari mogu stvari čak i skratiti je gospođa Gerling je navela čitav niz elemenata koje sam ja htio spomenuti. A glavno je to da je ovo samo jedno produženje iz čisto administrativnih razloga i to nije odluka vezana uz reviziju cjelokupnog dosjea koji se odnosi na eh, produženje i odobrenje. I kao što je gospođa Grlin rekla, članak 17 uredbe iz 2009. E, traži od komisije da se produži to e, vrijeme ako se ne može zaključiti dakle cjelokupni donosak e, e, procese donošenja odluke, a to nije učinjeno krivicom podnositelja zahtjeva. Dakle, e, prvo se napravi jedna procjena, to učini država e, članica i onda se to e, preda EFSI, onda EFSA donese zaključak i onda te komisija može donijeti odluku. 24 mjeseca u ovom slučaju kasni država članica izvjestiteljica u pogledu tog izvješća, onda je EFSA opet kasnila 4 mjeseca prije nego što nam je dala svoju odluku. E, zbog svega toga e, nije kriv podnositelj zahtjeva i stoga razlog ove odgode su izvan kontrole podnositelja zahtjeva. Dakle, u skladu sa člankom 17 komisije nije mogla učiniti ništa drugo nego produžiti korištenje te tvari. Gospođa Kris govori o klasifikaciji klasifikaciji te tvari, što je točno. Međutim, opet članak 17 ne razlikuje te tvari koje e, su dijelom pojedinih klasifikacija. Obveza za e, produžetak odobrenja je univerzalna i odnosi se na sve tvari. Dakle, taj produžetak odobrenja e, nadilaz rečeno je nadilazi provedbene e, ovlasti komisije, to opet nije točno. Dakle, članak 17 traži od nas da mi to učinimo, a da mi to nismo učinili, onda bismo mi u stvari prekoračili naše ovlasti koje su nam dane. I na kraju bih vas želio informirati i reći da taj e, dosje i zaključci EFSE i procjena izvjestitelja države članice su sad konačno došli do komisije 22.1. i sad ćemo započeti dakle sa tim procesom donošenja odluke u pogledu e, obnove i to ćemo činiti tijekom nadolazećih mjeseci, ali nećemo završiti s time prije 34. i zato je ovo produženje bilo potrebno, a ako se donese odluka da nećemo to ponovno e, obnoviti, naravno da će se ova donešena odluka onda povući. Hvala vam lijepa. Hvala, glasamo o ovom prigovoru isto kasnije tijekom dana i ako to bude usvojeno u odboru, onda ćemo o tome glasati na plenarnoj sjednici, na e, prvoj plenarnoj sjednici u Ožujku. Time prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Još uvijek imamo jedan e, prigovor. Ovo je prigovor koji se odnosi e, na maksimalno dozvoljenu razinu za nekoliko tvari koje sadrže klotijanidin. I prvo dajem riječ su izvjestiteljici. Gospođa Madelaje. Hvala predsjedatelju. Da, opet imamo jedan prigovor vezano za neonikotinoide, ali ovoga puta se radi o povećanju maksimalne razine ostataka. Ja si postavljam pitanje zašto? Zašto i čemu ovaj prijedlog? Ako znamo da u Europskoj uniji e, je ta tvar zabranjena na otvorenom polju i ima samo jedna iznimka, a to je korištenje u staklenicima gdje sjeme ne odlazi dalje. Pa se postavlja pitanje zbog čega nam predlažu da povećamo ovu granicu. to nije zanemarivo. Sa 0,03 prelazimo na 0,3 mg po kili. Dakle, to mi se ipak čini značajnim povećanjem i očekujem objašnjenje komisije, odnosno Zašto? Čemu ovo? Zašto su europski poljoprivrednici podvrgnuti ovom pravilu o maksimalnoj razini ostatka i zašto je to povećanje? Dakle, ovo što sada imamo dobro funkcionira, pa me zanima zbog čega je uopće potrebno povećavati maksimalnu razinu ostataka. Dakle, ja se vrlo e, žustro protivim ovome. Iako moram priznati da je komisija slijedila postupak na ispravan način, međutim ovo nije postupovno pitanje, već je političko sadržajno pitanje. Europski građani žele biti bolje zaštićeni, a ako povećamo maksimalnu razinu ostataka neonikotinoida koji je i insekticid, nećemo na taj način zajamčiti i osigurati europske građane i njihovo zdravlje. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Opet je gospođa Kadenbach na redu. Hvala lijepa. Budući da je ovo zajednički prigovor, nemam ovome ništa za dodati. Hvala lijepa. Za Alde, gospođa Ris. Hvala lijepo e, predsjedatelju. Ja e, sam na neki način su predsjedateljica jutros. Imam iste argumente kao i malo prije i željela bi gospođi Gerling i komisiji e, nešto reći vezano za proceduru. Mi se slažemo da je procedura ispoštovana, ali postoje neke druge stvari koje nisu procedura. Mi znamo da se populacije pčela u Europi i u svijetu smanjuju i isto tako moramo biti svjesni da se znanost mijenja i da ona evoluira i ono što naša zadaća ovdje usprotiviti se ovim prijedlozima. Ovaj neonikotinoid, kad je riječ o ovom prigovoru, Dakle, radi se o klotijanidinu. Komisija predlaže e, da se za 10 poveća maksimalna razina ostataka dozvoljena. A riječ je o tvari koja je itekako toksična, osobito za pčele. Dakle, ima veoma štetne učinke i oni su jako poznati. Korištenje ove tvari e, je zabranjeno na otvorenom polju sva sreća od 2013. godine u Europi. Kanada Kanada još uvijek koristi ovu tvar i traži da se za 10% povećava, a, poveća razina. Međutim, a, ondje je riječ o krumpirima mi nećemo naravno diktirati e, našem kanadskom partneru njihovo zakonodavstvo, ali nećemo njihovo zakonodavstvo preseliti u naše zakonodavstvo, nećemo primjenjivati njihove standarde. E, mislim da se radi e, o sporazumu koji je tražio jako duge pregovore u okviru pregovora o CETI. Naime, ova tvar je zabranjena i zapravo se radi a, ako mi prihvatimo njihove standarde o smanjenju i spuštanju naših standarda. Dakle, ako je ta tvar toliko štetna da je mi zabranjujemo, kojeg smisla ima smanjiti naše norme i naše standarde kako bismo ohrabrili njihovu stalnu primjenu negdje drugdje. Dakle, ne samo da premještamo problem, već stvaramo puno veći problem. Međutim, to je jedna druga rasprava. Ono što me zanima je li doista uopće nužno prelaziti Atlantik da bismo uh, se, da bismo negdje drugdje nabavljali krumpir, ali kao što je rekoh, to je potpuno druga rasprava. I bit ću kratka kao i gospođa Karenbach, mi se ovome protivimo i basta. Thank you. Uh, the next co is Madame Godin. Gospođa Godin je sljedeća. Hvala predsjedatelju. Mi smo sada ovdje pred školskim primjerom, pred školskim primjerom negativnih učinaka sporazuma o slobodnoj trgovini. Ovo što se ovdje događa i ovi sporazumi nemaju ni ekonomskog, ni političkog, ni ekološkog smisla. Naime, klotijanidin je zabranjen i to s pravom u Europskoj uniji, zato što je on odgovoran za smanjenje broja pčela, a sada komisija predlaže da se za 10 poveća maksimalne razine ostataka za krumpir koji se Uvozi iz Kanade. Ja bih sad ovdje željela reći tri važne stvari vezano za ovaj prijedlog. Dakle, to povećanje maksimalne razine ostataka nije u skladu sa obvezama države e, e, Europske unije kada je riječ o zaštiti polinizatora, oprašivača. Dini će imati podjednako loš učinak u Sjevernoj Americi na pčele, baš kao što je to bilo u Europi. Također, moramo reći da imamo i e, ekološku, odnosno okolišnu odgovornost u, ovoj priči i ne možemo podizvoditi naše loše prakse koje će imati katastrofalne posljedice na bioraznolikost za naš, u, Kanadi. Drugo, posljedice, loše posljedice za zdravlje. Dakle, povećanje maksimalne razine ostataka je neprihvatljivo. Svako u prigovorima može konstatirati da su znanstvene procjene pokazale e, koliko je toksičan klotijanidin. Što je još gore, evaluacija EFSE pokazuje koliko je loše kada se, ta tvar spaja sa drugim tvarima. Radi se o takozvanom koktel učinku koji stvara velike, velike štetne posljedice za ljudsko zdravlje. I napokon, ovaj prijedlog komisije, da zaključim, otvara put jednom fenomenu nelojalne konkurencije između europskih poljoprivrednika koji ne mogu koristiti klotijanidin i kanadskih e, poljoprivrednika, budući da se sada komisija želi e, omogućiti e, korištenje klotijanidina za njih i na kraju krajeva smanjujemo ekološke standarde. Budući da će zdrav europski krumpir biti u nelojalnoj konkurenciji, na neki način u situaciji nelojalne konkurencije s kanadskim krumpirom koji je otrovan i toksičan. Evo sada nakon su izvjestitelja, mogu se drugi javiti za riječ gospođa Gerling. Ovo je potpuno drugačija situacija vezano uz ove prethodne tri, pa bih htjela ovdje iskazati da bi trebali tu e, primiti na znanje znanstvene dokaze i postaviti komisiji pitanja. To znači, dakle, maksimalna dozvoljena razina rezidua, dakle, kada njih imamo određenim tvarima, pogotovo u koje su zabranjene e, u Europskoj uniji, ali možda postoji u vrlo malim količinama u robi koja se uvozi. To e, naglašavam tu malu količinu, jer po definiciji MRL je jedna mala količina, jer se radi o reziduama e, a već ta riječ reziduje povezana sa riječju malo, mislim da je disproporcionalno da E, kolege koriste izraze poput proizvodi koji dolaze u EU i truju nas. MRL upravo želi to spriječiti. Dakle, moramo imati i određenu srazmjeznost u jeziku kojim se izražavamo. Međutim, htjela bih pitati što se tiče te maksimalne dozvoljene razine u tvarima poput ovih. Kad je EFSA odredila određeni proces, da li je Možemo to činiti temeljem toksikoloških efekata na krajnje korisnika proizvoda ili je to razina koja se postavlja e, za standarde trgovanja. Koliko je to znanstveno gledajući održivo? Jer kad se nešto u desetero struči i da se tvrdi da to nema nikakvog e, e, učinka na zdravlje ljudi, onda mi se čini ipak razimno to dovesti u pitanje. Dakle, zanima me, može li nam komisija reći kako su oni uopće došli do zaključka da je to u ovom slučaju u redu, dakle da se to može u desetero stručiti. Hvala vam lijepa. Gospodin Florenci sljedeći na redu. Hvala lijepa što još imam mogućnost e, kod neonikotinoida. Uvijek postanem pomalo nervozan. Neonikotinoidi nas neće baš sutra odmah ubiti. A sad e, gledam, dakle, gospodu iz komisije. Ne možete li zbiljam provesti nijedno od europskih pravila, jer vi ste čuvari naših zakona. Ja sam u ponedjeljak susreo poljoprivrednike koji se žale da mi u Europi, a pogotovo u mojoj zemlji, zabranjujemo neonikotinoide, a u susjedstvu 18 zemalja imaju iznumku i komisija ne može ništa drugo napraviti nego i sama onda posustati zbog tih izuzeća. Juncker je danas e, rekao ja sam tijekom posljednjih mjeseci pri tome dakle da se igram da se odvajam od Europe. Mi smo dakle se dugo svađali oko ovoga, znamo da je to loše po naš e, okoliš. Kod mene su polja mrtva. I svatko može doći, ako kod mene nađe mikroorganizme u visini od 10 cm, onda ga pozivam na ručak. Dakle, ne ti proizvodi, dakle radi se o tri vrste voća, mogu dugo izdržati. A mi sad razmišljamo da li trebamo tu donijeti neka izuzeća. uistinu bih se ovdje počeo svađati. Ako je nešto zabranjeno, onda je zabranjeno ili ćemo mi u ovoj kući postavljati pitanje ili odustati od svega. Dakle, molim vas, držite se naših odluka i zabranite to smeće. To je najopasnije što se trenutno koristi u poljoprivredi. Uh, Hvala lijepa. A sad dajem riječ opet komisiji, gospodin Berendt. Hvala. Kao prvo bih želio naglasiti da ovaj e, nacrt prijedloga se odnosi na MRL, da postavljanje MRL-a i nije povezano s onim što je gospodin Florenc sada spomenuo u svojoj intervenciji, a to je autorizacija određenih proizvoda, odnosno aktivnih tvari koje su zabranjene kroz nekakve hitna izuzeća koje daju države članice. To je u nadležnosti država članica. A komisija poput vas, gospodine Florenc, uistinu žali e, što države članice toliko koriste tu odredbu, ali to nije povezano sa nacrtom uredbe o kojoj ovdje govorimo. Nekoliko zastupnika se ovdje referiralo na e, opasnost koju e, Klotijan nidin predstavlja za pčele. Želio bih reći da u Europskoj uniji smo zabranili korištenje nidina samo na staklenike, dakle da se to ne smije koristiti na otvorenom prostoru. Dakle, time se bavimo pitanjem e, pčela u našoj schemi e, autorizacije. Međutim, MRL koji se ovdje predlaže je za e, robu iz uvoza. U ovom slučaju se to radi o Kanadi, ali mogle bi to biti i bilo koja druga zemlja na svijetu. Europska unija nema ovlasti interfinirati u pitanja okoliša i e, autorizacije u trećim zemljama. To je suverena odluka tih zemalja i mi ne možemo njima zabraniti da odobravaju proizvode iako nisu odobreni u Europskoj uniji. Uredba o MRL-ovima se samo bavi učincima po zdravlje, zdravlje potrošača ovdje u Europskoj uniji. Dakle, to je odgovor na pitanje gospođe Gerling i to smo procijenili u jednom postupku u dva koraka. Prvo kroz evaluaciju države članice, a onda od strane EFSE temeljem međunarodno priznatih metodologija i visokih standarda u pogledu procjene rizika koje primjenjuje EFSA uključujući isto čitav paket e, toksikoloških podataka koji se moraju podnijeti koji su dijelom te procjene. Dakle, EFSA je potvrdila da ovi MRL-ovi za ovu tvar, dakle vezano uz krumpire, e, su sigurni za e, potrošače. Želio bih isto tako reći da e, je komisija djeluje unutar okvira provedbenih akata vezano uz tu uredbu Članak 14 e, navedene uredbe e, navodi komisiju da mora pripremiti dakle nacrt uredbe unutar e, tri mjeseca od objave EFSE a kao što sam objasnio to mišljenje se temeljilo na člancima iste uredbe. Dakle, to je u skladu sa e, ciljevima uredbe, a glavna svrha je da imamo visoku razinu zaštite potrošača i mi djelujemo unutar tih odredbi. I stoga opet mi ne vidimo razloga da sada povučemo ovaj prijedlog budući da je to u skladu sa e, postupcima i zahtjevima uredbe MRL-a koja se bavi zdravljem ljudi, pogotovo e, ovdje potrošača. Uh, Hvala lijepo. Poštovane kolege, imamo zahtjeve za riječ od e, gospodina Florence i gospođe Deleje. Ja sada neću ponovno otvarati raspravi. Ako imate vrlo kratko pitanje za komisiju, dat ću vam riječ. ali stvarno kratko. A onda ću ponovno dati riječ komisiji e, da, pruži odgovor, ali onda nakon toga u potpunosti e, zatvaramo raspravu. Gospođo Dulaje, Neću ponovno otvarati ovu raspravu, gospodine predsjedatelju. Samo bih željela da se e, primi na znanje stajalište komisije koja je upravo pokazala da ovaj zahtjev za povećanje maksimalnih razina zapravo odgovara na jedan trgovinski problem. A ja se, protivim tome. A to nije odgovor koji danas očekaju evropski građani. E, dakle, građani Europe koje bi ih trebala štititi. Dakle, s takvim argumentima nećemo pomiriti evropske građane sa našom Europom. Gospodine Florence. Ja se ne osjećam dobro da ja se tu svađam sa činovnikom komisije, ali ne može drugačije. Kad smo mi ovdje raspravljali o neonikotinoidama, onda smo se relativno brzo svi složili i onda su došli naša braća i sestre iz vijeća i oni nisu se mogli složiti. I šta je komisija napravila? Komisija je rekla pa vijeće ne želi, a parlament malo pretjeruje i onda mi idemo čisto napisati subsidijarnost. Svatko tko želi može to dopustiti, a drugi ne. I to je vaša greška. Tu je ta greška koja nastaje. Morate prestati s time kad se radi o zdravlju onda ne trebamo nikakav zakon. Ali to da sad u mom susjedstvu 18 država e, koristi e, te proizvode kod krumpira i šećerne repice, to ljuti moje seljake. I nek vam bude drago kao misiji da se za vas ne glasa, a mi smo oni za koje se glasa i na, mi nismo u ugodnoj poziciji. Hvala lijepo. Doista sada moram eh, zaključiti ovu raspravu. Evo ću riječ komisiji, gospodinu Berendu. Izvolite. Hvala predsjedatelju na ovoj drugoj prilici da odgovorim na pitanja. Eh, ovo što je rekla gospođa Dele, još jedan puta želim reći da ovo apsolutno nema nikakve veze sa sporazumom o, trgovinskom sporazumu. Postoje pravila i postoje uredba o maksimalnim eh, razinama ostataka. I E, tu stoji kako se ovakve tvari mogu e, od strane gospodarskih subjekata e, podnijeti kao predmet zahtjeva, zatim će EPSA i države članica provesti procjenu. Dakle, to je u uredbi, u samoj uredbi nema veze sa sporazumom o slobodnoj trgovini. Gospodine Florenc, mi se slažemo da se mogućnosti izuzeća da je to od, od strane država članica, da to nije prihvatljivo. Mi smo od EFSE već zatražili da provjeri e, za nekoliko tih zahtjeva izuzećem jesu li opravdani. EFSA nam je dala odgovor i rekla da od onih koje su razmotrili dvije trećine nije bilo opravdano i jedna trećina jest. I Europska komisija će u budućnosti pokušati spriječiti pokušati spriječiti države članice da zahtijevaju ta hitna izuzeća, odnosno hitna odobrenja. Vi ste sada najviše govorili o šećernoj repi, a manje o krompirima. I to bih također htio naglasiti. To, to se više odnosi na taj problem. Hvala lijepo. Mi ćemo o ovome, ovom važnoj temi glasovati danas. I ako se prigovor usvoji, onda odlazi na plenarno zasjedanje, prvo plenarno zasjedanje u ožujku. Glasovanje je predviđeno za 11.30, pa ću zato sada privremeno prekinuti sastanak i zamoliti vas da se vratite na vrijeme, da budete ovdje u 11.30, kako bismo mogli započeti s glasovanjem na vrijeme. Hvala Um, Poštovani kolege, krećemo na glasovanje. Molim vas, zauzmite svoje mjesta. Provjerite vaše kartice za glasovanje. Jesu li, imate li ih sa sobom? Je li sve u redu sa uređajem? Evo, samo ćemo za početak eh, provjeriti eh, karticu za glasovanje. Evo, ovo je kontrolno glasovanje. Molim vas, eh, pritisnite bilo koji gumb. Dakle, samo provjeravamo kartice. Pritisnite bilo koji gumb. The right number of MEPs and your voting cards Čini se da je sve u redu. Evo, zatvaram probno glasovanje. Okay. Then we start the voting session. The first item is the provisional agreement on the transparency and sustainability. Krećemo sa glasovanjem. Najprije transparentnost i održivost EU-ove procjene rizika u prehrambenom glasovanju, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. I... I the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. The next item, uh, we have several votes on objections. The first uh, Sljedeće glasovanje, to su prigovori. Najprije prigovor o genetski modificiranom kukuruzu 4114. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. I close the vote. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Sljedeće glasovanje, Prigovor u skladu sa člankom 106. poslovnika genetski modificirani kukuruz MON 87411. Otvaram glasovanje. I close the Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nadalje, prigovor u skladu sa člankom 106. poslovnika genetski modificirani kukuruz BT11 i tako dalje. Otvaram glasovanje. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nadalje, odnosno sljedeći prigovor i prigovor u vezi aktivnih tvari, uključujući i Prid. Otvaram glasovanje. I close the... Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Posljednji prigovor odnosi se na maksimalne razine ostatka nekoliko tvari, uključujući din. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeća točka, strategija za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji u skladu s Pariškim sporazumom. E, dakle, to je nacrt, prijedlog nacrta za rezoluciju. Kompromis broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14, za, protiv, suzdržani, Odbija se. Let's check. Uh, Provjera. Evo, otvaram glasovanje vezano za amandman 14. I Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se ali morat ćemo glasovati. Provjera. Imali ste pravo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Evo, ispričavam se na pogrešci. Drugi kompromis za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. Šesti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja, ali morat ćemo provjeriti. Uh, Zatvoreno je glasovanje i usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1.02 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 98. za, protiv, suzdržani, usvaja se ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Amandman 98. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usve se. 116 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 1, eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Amandman 15. Zatvorim glasovanje. Usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142. za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Kompromis 16. Open the Otvaram glasovanje. Zatvorim, Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani. Provjera. Kompromis 17. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Jedan, 71. Amandman. Da, za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 18. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 19. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, morat ćemo provjeriti. 188 to be... 188. provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 20. Za protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. za, protiv, suzdržani, osvaja se. 223. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238. za, protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239. E, ispričavam se. Kompromis 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 251 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 251. <clears throat> Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 252. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kom 280, 280 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja, ali ćemo provjeriti. 280. Zatvorim glasovanje. Očito je usvojen. 281 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 269, drugi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. 269 drugi dio. Kao dodatak kompromisu 32. zatvorem glasovanje. Odbija se. 288. za, protiv, suzdržani, odbija se. 290. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 291. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200, 292 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 293 za, protiv, suzdržani, odbija se. 294 za, protiv, suzdržani, usve se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usve se. 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 za, protiv, suzdržani, provjera. otvorim glasovanje. 309. Provjera. Zatvorim glasovanje. Usvaja se. Kompromis 34. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 316. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 317. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 318. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 319. za protiv, suzdržani, provjera. 319. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 320 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 322 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 324. za, protiv, suzdržani, usvoje se. 325 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 337 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 338. za, protiv, suzdržani, odbija se. 339. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 37. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 356. za, protiv, suzdržani, Odbija se. Želite provjeru? Dobro. Provjerit ćemo 356. I open the vote. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas da malo bolje dižete ruke jer je teško razaznati što se događa u dvorani. 357. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se, no molim provjeru, 357. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 366. Tko je za? protiv? da je za ili protiv? A, to je vaš amandman, dobro, ispričavam se. Onda je usvojen. 368 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Otpada. Zatim komplet 40 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 374. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 376 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 384 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 378 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 379 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 380. otpada. 383. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 41. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 392. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 394. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti za? protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. šest, tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvoja se. Čestitam. Čestitam su izvjestiteljima. Prelazimo na sljedeću točku. Radi se o dosjeu ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. Prvi je amandman deseti, to je odbijanje komisijnog prijedloga. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo onda na amandmane. Proglasamo kompromis peti. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo na 72. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 73. Tko je za? Protiv? suzdržani. Molim provjeru 73. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 48. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 49. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjeru 49. Otvorim elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 50. Tko je za? protiv, suzdržani, molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 51. tko je za? Protiv. suzdrani, Odbija se. 52. tko je za? Protiv. suzdrani, Odbija se. Konačno glasanje. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestam izvjestiteljima. To je dakle kraj glasanja i jutarnjeg dijela sastanka. Vidimo se poslije podne. Hvala na suradnju.